kolegama. Zastupnik Bris Ortefe je od predsjedništva tražio da se brani njegovi e, imunitet vezano za e, i istragu koju se protiv njega vodi u Parizu. Ona je, e, taj zahtjev prenesen je odboru za pravna pitanja u skladu s člankom 87 bis stav 6. pravilnika. Predsjednik odbora je rekao da nije upućen prigovor